Hvala lijepa. Hvala lijepa gospođo povjerenice. Time smo došli do kraja ove rasprave i sada prelazimo na sljedeću točku našeg dnevnog reda. A, ćemo samo trenutak e, povjereniku Navračiću da zauzme mjesto umjesto povjerenice Bjenkovske. Dakle, radi se o zajedničkoj raspravi o imovinskim pravima međunarodnih parova. Imamo dva izvješća e, gospodina Kavada E, dakle, radi se o nadležnosti mjerodavnom pravu te priznanju i izvršanju odluka u stvarima koje se odnose na režime bračne stečevine i e, nadležnosti mjerodavno pravo te priznavanje e, izvršenja odluka u stvarima koje se odnose na imovinsko posljedice registriranih partnerstava. Riječ ima gospodin Kavada, izvolite. Hvala lijepa. Vi ste mi najavili šest minuta, ali držat ću se zadanog vremena. Hvala predsjednice, povjereniče. Uvaženi kolege zastupnici, mobilnost građana Europske unije nije samo iluzija. Ona je vrlo realna i upravo zato Europska unija ima 16 milijuna parova e, koji su različitih nacionalnosti. Oni posjeduju vozila, kuće ili bankovne račune u različitim zemljama. U slučaju da dođe do problema e, treba pronaći sud koji bi bio prihvatljiv kako bi se došlo do raspodjele odgovornosti. Ove dvije urodbe će stati na kraj pravnoj nesigurnosti takvih e, parova, dakle supružnika ili pak e, naravno s tim u vezi i e, trošak postupka u slučaju razvoda ili u slučaju smrti jednog od supružnika i odluka koje su ponekad proturječne, a proizlaze iz tih različitih režima. Ovo se odnosi na bračne parove kao i na one koji su sklopili registrirano partnerstvo. Kod takvih parova, vrlo je teško znati koji je sud nadležan za rješavanje sporova vezano uz imovinska prava, imovinu koja se nalazi u drugoj državi članici. Pravila variraju od jedne države članice do druge. Iz tog razloga je će prilikom e, donošenja ovih uredbi partneri ili supružnici moći pod određenim uvjetima odabrati nadležan sud. To će moći biti pravo države e, gdje oni prebivaju ili pak države e, dakle čije državljanstvo imaju ti supružnici. Dakle to je vrlo fleksibilno. Mjerodavno pravo će se odnositi na svu imovinu, bez obzira nalazi li se ta imovina u različitim zemljama ili ne. Želim ustrati na sljedećoj činjenici. Ta e, pravna pravila e, će se primjenjivati te će se poštivati načelo subsidijarnosti. Ove dvije uredbe ne tiču se definicije bračne zajednice ili partnerstva, E, prava i obveze koje proizlaze iz bračne zajednice ili registriranog partnerstva i dalje će spadati u nadležnost nacionalnog prava. Prema tome, država članica koja ne prizna registrirano partnerstvo moći će ne e, donijeti odluku u nekom sporu na svojem teritoriju, imajući u vidu e, posljedice dakle razvoda ili smrtnog e, slučaja, te će to moći povjeriti sudu neke druge države članice e, u koje se priznaje registrirano partnerstvo. Pregovori su bili vrlo osjetljivi, kao što znate, sporazum između država članica mora biti e, jednoglasan u području dakle obiteljskog prava, tako da je trebalo razbiti blokadu na način da se pribjeglo pojačanoj suradnji. 18 država članica prihvatilo je međusobno primijeniti ove pravne odredbe. Parlament je dao suglasnost na posljednjoj e, plenarnoj sjednici u na posljednjoj plenarnoj sjednici, e, dakle, vezano uz tu odluku korištenja pojačane suradnje za ove dvije uredbe. Dakle, e, ove dvije uredbe koje se tiču bračnih zajednica i registriranih partnerstva izglasane su velikom većinom glasova na odboru za pravna pitanja prošloga tjedna gdje nije bilo nikakvih većih poteškoća. Postoji jedan amandman koji je kozmetičke prirode gdje se traži da e, početna definicija država članica bude dopunjena, da bude rečeno da su to države članice koje sudjeluju u pojačanoj suradnji, to nema nikakav pravni učinak. Ja mislim da je to nepotrebno i suvišno, ali mislim da ne mijenja meritum stvari. Želim vas izvijestiti da moj klub i ja osobno e, ćemo glasovati protiv tog amandmana jer nam se čini važnim da se ne dovede u pitanje integritet e, ovog sporazuma koji su ispregovarale države koje sudjeluju u pojačanoj suradnji, ima ih 18. I zaključno želim još reći da će glasovanje za ove dvije uredbe e, biti ključno, da je ključno glasovati za, jer će to omogućiti da se držimo rokova kako bi se ovi tekstovi mogli usvojiti na razini vijeća od strane država članica koje sudjeluje u mehanizmu pojačane suradnje i dakle i to u zadanim rokovima. Uvaženi kolege, gospođo predsjednice, nemojte e, zaboraviti da je ovdje riječ o velikom broju parova, dakle 16 milijuna osoba 32 milijune, milijuna osoba, dakle 16 milijuna parova, dakle vidite da je riječ o uistinu značajnom broju obitelji kojih se ovo tiče. Hvala i sada ću dati riječ povjedniku Navračiću. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Cijenjeni zastupnici kao kad evropski građani koriste svoje pravo e, slobodnog kretanja, broj međunarodnih e, parova se povećava. Danas, kao što je spomenuo gospodin Kavada, pocijenjuje se da ih ima 16 milijuna u EU. Trenutno ovi parovi imaju poteškoće kad je riječ o, slučajevima razvoda ili, ili smrti jednog od partnera, kad je riječ o podjeli imovine. E, zato e, je bilo potrebo, e, zato je potrebno razjasniti nadležnosti institucija u takvim slučajevima i za bračne parove i za registrirana partnerstva. Parovi će sada znati vrlo jasno koje e, nacionalno zakonodavstvo se primjenjuje i koje su institucije nadležne u e, situacijama kad ih zadese. E, vijeće je 30.11.2000 usvojilo odgovarajuće zaključke i to je također e, zatvorilo jednu, jednu rupu u ovom zakonodavstvu. Želim zahvaliti izvjestitelju Kavadi i e, nizozemskom predsjedništvu koje je ovaj dosje tretiralo kao prioritet. Naravno, bilo bi važno da sve zemlje članice sudjeluju u ovom rješenju, ali e, sada je potrebno da one zemlje članice koje su se odlučile e, pristupiti ovom dogovoru počnu e, sa tom, s tim mehanizmom pojačane suradnje, a ostale se mogu priključiti kasnije. zemlje članice koje ne sudjeluju u mehanizmu pojačane suradnje e, neće biti njih se ovo e, neće ticati. Dakle, važno je da se ova pravila odnose i na e, ljude koji su u braku i na parove koji žive u registriranom partnerstvu. Ovi nacrti uredbi sadrže i odredbe koje poštuju nacionalno zakonodavstvo zemalja članica i ne e, zahtijevaju od zemalja članica da priznaju registrirano partnerstvo ako to do sada nije predviđeno njihovim zakonodavstvom. Dakle, ovo je primjer kako Europska unija može učiniti život svojih građana jednostavnijim i boljim. Hvala lijepa. Sada gospodin Fos ima riječ na dvije minute. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća, kolegice i kolege. Ja se želim zahvaliti izvjestitelju i e, svima koji su surađivali na ovom dosjeu. E, zapravo je teško shvatljivo da tek danas, da se tek danas bazimo, bavimo ovim pitanjem mi kao zakonodavac, odnosno su zakonodavac, jer je doista neophodno da se ova situacija razreši i nađe rješenje za ovakve e, probleme. Dakle, podjela imovine u slučajevima razvoda i smrti do sada je za ove parova bila vrlo komplicirana i zato je dobro da smo sada uspjeli naći, uspjeli to regulirati. u e, ovim pitanjima je važna suradnja između zemalja članica na kraju dugogodišnjih pregovora potrebna su nam potrebna nam je ova regulativa e, i važno je da ovaj dosje usvojimo e, izglasamo sutra na plenarnoj sjednici dakle e, želim naglasiti i želim se zahvaliti na tome što je vijeće usvojilo prijedloge e, Europskog parlamenta u okviru ovih pregovora i mi smo zapravo vrlo zadovoljni. A već je spomenuto da smo i na odboru e, ovo sve već izglasali. Naravno da smo se pobrinuli za to da e, ove uredbe nemaju nikakve pravne učinke na zakonodavstvo na nacionalnoj razini što se tiče priznavanja ili nepriznavanja nekih pravnih formi suživota. E, dakle, da li zemlja članica prizna ili ne prizna registrirano partnerstvo, na to ova uredba neće imati nikakav utjecaj. Želim zahvaliti svima koji su radili na ovom dosjeu. Hvala lijepa. A hvala, na, hvala lijepa. Sada na tri minute riječ ima gospođa Gebhard. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Jako mi je drago što smo danas konačno došli do kraja ovog rada na ovom dosjeu. Ja sam u prošlom sazivu bila izvjestiteljica u ovom e, sazivu sam izvjestiteljica u Sjeni. Ovo je bio vrlo dugotrajan proces ali na kraju smo se pobrinuli za to i našli e, rješenje za naše građane e, koji će im pomoći da lakše žive u međunarodnim brakovima ili e, registriranim zajednicama. Dakle, sada imamo pravnu regulativu, ja se nadam da je to jedan korak napred i da ćemo time pomogli upravo onim ljudima koji za cilj imaju jednostavno koji, e, koji jednostavno žive u Europi e, u e, međunarodnom na međunarodnim na svoju internacionalnost tako kažem Dakle, dva prijedloga zakona koja su pred vama odnose se s jedne strane na bračne parove, a s druge strane za registrirana partnerstva. Ta dva prijedloga sadrže u suštini ista prava, ali pritom se vodilo računa o različitim tradicijama i različitom, e, različitoj zakonskoj regulativi u, zemljama članicama. Dakle, ni jedna zemlja članica neće biti prisiljena, na primjer, e, uvesti registrirano partnerstvo u sve zakonodavstvo ako to do sada nije bilo slučaj. To je bilo vrlo važno. Također je u vezi sa ovim uredbama važno i nama socijaldemokratima je bilo važno e, da se ne ono omogući e, parovima takozvani E, shopping, e, odnosno to da onaj koji je jači, koji je e, bogatiji, koji ima veća, veće financijske mogućnosti, da on može progurati svoje interese, a da slabiji pritom bude oštićen. Mislim da nam je to uspjelo i slažem se sa kolegama koji su govorili prije mene, dakle uspjeli smo postići to da u ovim uredbama su vijeće, e, je vijeće prihvatilo i prijedloge Europskog parlamenta i e, doista smo mi bili su zakonodavac i e, e, sudjelovali u određivanju onoga što je sada u ovim uredbama. Dakle, pobrinuli smo se za to da se riječe, riješe konkretni problemi, faktični problemi s kojima se susjećuju naši građani i olakšali smo im život. Hvala lijepa, sada riječ ima gospodin Đambaski na jednu minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuće. E, povjerenice, dame i gospodo. gospodine Kavada, obiteljsko pravo je osjetljivo, osjetljiva tema i mora se e, tu postupati sa, oprezno. Ovo je polje koje je regulirano na nacionalnoj razini općenito. E, tijekom prošlih godina imali smo mehanizam pojačane suradnje u mnogim, u nekoliko pravnih područja ali nacionalno, nacionalno zakonodavstvo se u ovom području često razlikuje. Na primjer, koncept e, registriranog partnerstva nepoznat je u zemljama kao što su Italija, Poljska, Rumunjska i Bugarska. Također e, postoje neke E, odredbe koje su u konfliktu sa nacionalnim zakonodavstvom i kao posljedica toga može doći do pravne nesigurnosti. Želim vas upozoriti, moramo biti oprezni. Ja se slažem s time, ja se zalažem također za bolju suradnju, ali moramo primijeniti načelo proporcionalnosti. Hvala lijepa, gospodin Krisokonos ima riječ. Hvala lijepa. Prije svega što se tiče mehanizma pojačane suradnje, kada je riječ o priznanju i izvršenju sudskih odluka, vezano uz imovinska prava parova različitih nacionalnosti. Dakle, 18 država članica se opredijelilo za ovaj mehanizam pojačane suradnje, i to će olakšati svakodnevni život partnerima različite nacionalnosti. će donesen pravni okvir kojim će se urediti njihova imovinska prava i uzajamno priznanje odluka donesenih u različitim državama članicama. Nažalost, prvi prijedlog komisije iz 2011. godine nije zbog neslaganja u vijeću dao rezultate i zato smo imali odgodu od pet godina. Europski parlament samo daje mišljenje o pitanjima iz područja obiteljskog prava, a to ima direktne posljedice na tisuće parova diljem Europske unije. Mislim da bi to trebalo biti u e, djelokrugu su e, odlučivanja. Europski parlament bi trebao biti ravnopravan partner u postupku donošenja odluka u ovim područjima. Gospođo Rajnke, hvala. Povjereniče, drage kolege, kako možemo tolerirati situaciju u kojoj obitelji s djecom, partneri koji su si obećali da će ostati zaovijek zajedno, da oni izgube prava samo zato što se presele u neku drugu državu članicu. Kako tolerirati situaciju u kojoj e, roditelji ne mogu biti u svoju djecu u bolnici nakon nesreće samo zato što su prešli granicu svoje zemlje? Kako to da obitelji gube svoja imovinska prava zato što neke države članice još uvijek ne shvaćaju da obitelji i parovi imaju različite oblike. To moramo promijeniti. Ovaj prijedlog je jedan mali korak u tom smjeru. Različite obitelji istospolne zajednice više ne mogu biti tretirani kao drugorazredni građani. Oni imaju pravo na jednaku zaštitu i jednaka prava. Želimo biti slobodni, kretati se Europskom unijom, raditi i studirati gdje želimo i da nas e, se štiti od diskriminacije to ne tražimo mnogo, to je pravo koje imaju svi evropski građani. Trebamo stati na kraj diskriminaciji s kom se još uvijek suočavaju istospolni parovi. Trebamo stati na kraj pravnoj nesigurnosti e, takvih obitelji. E, Evropska unija mora pružiti zaštitu svim obiteljima. Ovaj prijedlog je samo jedan dio e, većeg mozaika. To je polazišna točka za ostvarivanje Europske unije u kojoj će svi parovi i obitelji moći živjeti kako žele, moći će se kretati, živjeti gdje žele i imat će jednaka prava svugdje u Europskoj uniji. Hvala. Hvala i vama. Gospođa Van Štork na dvije minute. Govorimo o dva predloška gdje se radi o definiciji obitelji E, Prošlog e, e, godine je vijeće donijelo jednu uredbu o partnerstvima, naročito homoseksualnim partnerstvima. To je načelo tehnokracije, uzajamno priznavanje E, želi uvesti homoseksualne e, brakove kroz stražnja vrata. E, muž i žena, suprug i supruga, to treba biti pravilo i to je pravilo Europske unije koje sve više ljudi odbacuje. E, ovdje imamo vrijednosti koje sve, svi moramo priznavati. Ako to e, netki e, ne priznaju, onda se kroz stražnja vrata nešto progurava. Sada imamo jednu inicijativu koja se zove Otac, majka, dijete E, to će se potpisati u, potpisivati u cijeloj Europskoj uniji da se e, brak, e, da on podrazumijeva iz, od muškarca i žene. To jest jednog muškarca i jedne žene. To je prestanite to smatrati e, diskriminacijom ili e, bolešću kao fobojom, e, prihvatite da je brak nešto drugačije neko registrirano partnerstvo. To nije nešto bolje, lošije, to je nešto drugo. Svi koji žele očuvati obitelj, budite budni, čuvati se, čuvajte se od komisije vijeća Eh, jer od, njega ne može, od njih ne možemo očekivati ništa dobro. Hvala. Jednu minutu ima Michel Le Hvala predsjednice. Prema riječima komisije u Briselu ima 16 milijuna međunarodnih parova u Europskoj uniji. Bez obzira na to kakva je stvarna situacija, Europska unija uzima to kao izgovor da se upliče obiteljsko pravo. Prvi tekst se tiče mjerodavnog prava i priznavanja sudskih odluka u bračnim stvarima. Tu već postoji konvencija iz Haga iz 79. Eh, 78. godine. Bilo bi bolje da se države potaknu da je ratificiraju, a ne da se donosi uredba. Drugi tekst tiče se priznavanja sudskih odluka kada je riječ o registriranim partnerstvima. Međutim, tu se postavlja jedno suštinsko pitanje. Svaka država drugačije percipira partnerstvo i parove. Ako se želi priznati strano registrirano partnerstvo, to će značiti da će se morati zaobići nacionalno pravo prije ili kasnije. Zato je deset država odbilo prihvatiti takvu suradnju i zato ću ja glasovati protiv, ovih tekstova. Hvala. A sada gospodin gospođa Steros na dvije minute. Hvala predsjednice. Hvala, mislim da je ovo uistinu jedno ključno pitanje i želim zahvaliti zastupniku Kavadi. Tu je bilo brojnih poteškoća, bilo je brojnih e, pravnih pitanja što se događa u slučaju smrti, razvoda kod međunarodnih parova i e, zapravo je situacija do sada bila vrlo nejasna. Što se tiče ovog konkretnog pitanja, supružnici, registrirani partneri, e, sve je to sada e, stavljeno u istu kategoriju i to će nam pomoći da se riješe i prevladaju neke prepreke koje su ranije postojale, upravo zahvaljujući ovom mehanizmu pojačane suradnje u kojem sudjeluje 18 država članica. Imamo jedan okvir, e, zna se tko će biti zakonski nadležan, znamo kako će se provoditi, izvršavati. Tu su e, dakle sve potrebne odredbe. Mislim da ćemo zapravo ovime učiniti veliku uslugu našim građanima. Za građane je bitno da se stvari mogu odraditi brzo, mora postojati pravna sigurnost. Nemojmo zaboraviti da je Europska unija prostor pravde i sigurnosti za sve. I ovdje zapravo prekidamo neke situacije e, koje su vodile ka e, pravnoj zbrci. One države članice koje su uključene u postupak pojačane suradnje e, imat će uistinu jasnu situaciju. Ovo je još jedan e, instrument koji može biti e, dopuna već postojećim instrumentima u području obiteljskog prava. To je vrlo važno za Europsku uniju. Mi ovdje još jedanput naglašavamo važnost načela zabrane diskriminacije. Sljedeći govornik nije ovdje, pa zato predajem riječ zastupniku Škripeku. Jednoj ženi považujem za najposatnjiši zvezok, na ktorom musi stavati každa spoločnost. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuće E, institucija braka je vrlo važna institucija i mora biti zaštačena. Zato tako možemo poslati važnu poruku e, brak, obitelj, djeca, to je nešto važno e, i to moramo zaštititi i zaštititi naše građane koji žive u takvim zajednicama. Dakle, ja smatram da je e, nedopustivo i e, pogubno uvoditi ovakvo zakonodavstvo i nametiti ga, nametati ga zemljama članicama. Slično je i sa ratifikacijom Istanbulske e, konvencije. Dakle, tu se Evropsku uniju u cjelini, tu, tu se angažira Evropska unija u cjelini umjesto da se dopusti zemljama članicama da samostalno djeluju, to naši građani ne žele. Hvala lijepa. Sorry, you have a blue card. se, imate plavi karton. Hoćete li odgovoriti na pitanje? Izvolite, imate 30 sekundi. Ovdje se govori o ljudskim pravima. Vi kažete da ta prava ne bi trebala biti uređena uredbom Europske unije, da je svaka država članica nadležna za to. Međutim, svi imaju pravo na ljudska prava, da se poštuju njihova ljudska prava. E, ja ne mislim da je to zadovoljavajuće. Što je sa e, poštivanjem ljudskih prava? Ne to... E, kolegice, sigurno znate da upravo ovo područje spada pod, e, u područje sub, subsidijarnosti. Svaka država i moja država e, odlučuje o tom području. Svi mi imamo ljudska prava e, i njih ne možemo spriječiti. Gospodin Svobodaj. Hvala predsjednice. Povjereniče. Dopustite mi da prije svega zahvalim zastupniku Kavadi na uloženom trudu kad je riječ o ova dva zakonska prijedloga. E, mehanizam pojačane suradnje čini mi se vrlo dobrim izborom. 2007. godine od 2,1 to těmto za iskit prehledna 2,1 milijuna novih prakova, 13% su bili međunarodnog karaktera prema riječima komisije. Zato ti građani moraju imati uvid u svoja prava preko granice. To bi dovelo do uštede od 1,1 milijardi eura, koliko se danas troši na paralelne sudske postupke koji se vode u raznim državama članicama. Isto tako postoje bojazni nekih država članica da se ne bi uplitalo u njihovo nacionalne pravo. Međutim, to je rješeno. Dakle, cilj ovoga teksta nije da se riješe imovinska prava pojedinaca e, u smislu bračne stečevine. U ovom prijedlogu se ne govori, odnosno registrirana partnerstva se ne izjednačavaju sa bračnom zajednicom. Svrha ovih zakonskih prijedloga jest da postoje ujednačena pravila za podjelu i imovine za njezinu ocjenu. Dakle, to je u skladu s načelom subsidijarnosti. Dio ovoga zakonskog prijedloga e, je i klauzula o e, građanskom poretku. Dakle, drugim riječima, države članice ne moraju primijeniti odredbe ove uredbe ako za to postoje objektivni razlozi. Primjerice ako postoje neke razlike e, e, kada je riječ o definiciji registriranog partnerstva. Sloboda kretanja u Europskoj uniji je jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije, prema mom mišljenju. Nadalje, bitno je da se e, ne pokušava upražnjavanje te slobode zakomplicirati. Treba nam jedinstven prostor e, preko granica, to je ono čemu danas razgovaramo. E, sada gospodin Gaspara, na minutu i pol, hvala predsjednice. Ja bih e, također zahvalio gospodinu Kavadi i posebno mu zahvaljujem što je postignut konsenzus u odboru za pravna pitanja. Usvajanjem ove uredbe konačno ćemo učiniti jedan iskorak e, kako bismo riješili ovu realnu situaciju. Na kraju važno je također da se pojednostavni život 16 milijuna parova koji žive na teritoriju Europske unije. Biće lakše da se primjenjuje nadležni sud i on, dakle onaj koji je najbolje primjeren za to. 18 država članica se odlučilo za mehanizam pojačane suradnje, no možda će im se pridružiti i neke druge. E, tako da će europski pravni poredak biti još djelotvorniji ukoliko do toga dođe. Želim zahvaliti nizozemskom predsjedništvu koje je pomoglo da se dođe do uspješnog dovršetka pregovora. Mi ćemo nastojati da se taj konsenzus e, proširi i na druge države članice. Na dvije minute, gospođa Komodini. Na posljednjoj plenarnoj sjednici parlament je glasovao za upražnjavanje prava, slobode i nastana građana Europske unije. Glasovali smo o sustavu priznavanja javnih dokumenata. Sutra će parlament glasovati o izvješću gospodina Kavade i nadam se da će time međunarodni parovi Europskoj uniji imati jasniji okvir za upravljanje imovinom. U ovom trenutku međunarodni parovi u najosjetljivijem životnom trenutku u slučaju smrti supružnika ili pak raspada braka moraju nositi dodatni teret kompliciranih e, pravnih e, propisa, određivati koji će sud biti nadležan za rješavanje bračnih pitanja i tako dalje. Često nakon sudske odluke o rastavi ili o razvrgavanju zajednice, parovi moraju pokretati dva paralelna postupka u različitim državama kako je riješilo pitanje bračne stečevine. Ova dva prijedloga uredbi vijeća kroz mehanizam pojačane suradnje osigurat će pravnu sigurnost. Oni će moći koristiti pojednostavljeni postupak, dakle u slučaju postupka razvoda ili e, određivanja nasljedstva, isti sud će e, biti nadležan. Tako da parovi više neće morati pokrenuti postupak u različitim državama članicama, što znači e, da e, moraju slijediti komplicirana pravna pravila kako bi e, mogli dobiti konačnu odluku. Ovi prijedlozi će omogućiti takvu situaciju. Gospodine Gresku na jednu minutu. Hvala lijepa. Ovaj prijedlog uredbe vijeće vezano uz bračna pitanja i registrirane zajednice, pa, registrirana partnerstva traju već neko drulje vrijeme. Drago nam je da je prestala blokada i da je sada pred parlament e, dakle se parlamentu se predlaže jedan konsolidirani tekst. U Europskoj uniji ima više od 16 milijuna bračnih parova koji će se moći koristiti pogodnostima ovih uredbi i zahvaljujući tome bit će lakše odabrati nadležan sud u slučaju razvoda. Nažalost, e, poznajem velik broj parova e, neki od njih su bili e, građani iz Rumunjske koji su imali velikih poteškoća zbog upravo zbog imovinskih pitanja. Nadam se da će ovo biti dodatna potpora E, dakle njima. Gospodin Scheinfeld. Hvala predsjednice. Danas govorimo o jednom vrlo važnom pitanju. Može vam se činiti da je ova tema u usporedbi sa ozbiljnim problemima s kojima se nosi Europska unija, kao što su kriza, sutrašnji referendum u Velikoj Britaniji, marginalna pitanja. Međutim, e, mislim da je ovo uistinu jedno od ključnih pitanja jer nam pokazuje e, što je Europska unija sposobna, e, kojim pravcem ide i kako će izgledati u budućnosti. To je zajednica koja se temelji na humanističkim vrijednostima zajednica koja se temelji na načelima jednakosti i tolerancije. I onda, evo, imamo ovakav dan kada smo, kada možemo biti zadovoljni, jer ćemo sutrašnjim glasovanjem usvojiti nešto što bi trebalo biti očigledno, što je trebalo postati u EU već odavno. Socijalni dogovor koji je uspostavljen i koji je doveo do osnivanje europskih zajednica je dakle pitanje zašto nam to treba e, zato što želimo ljudima pružiti priliku da žive sretno i do sada u, smo već u više navrata u javnom i privatnom životu ograničili njihovu e, mogućnost da budu sretni. Nadam se da će e, sutrašnja odluka biti jedan važan i pravodoban korak u smjeru izgradnje takvog odnosa između Europske unije i građana, između europskih društava, e, gdje će građani biti u središtu naše pozornosti, Europska unija i države članice imaju institucije koje bi trebale imati zadatak da osiguraju građanima sretan život. Dakle, zaključno želim apelirati na one države članice koje su se odlučile za to da ne e, usvoje taj korak da ipak krenu tim putem. E, propošte? od Devet godina je prošlo od tog vremena. Ako se ljudi žele rastaviti, e, rastati, moramo imati jasna pravila u Europskoj uniji. E, pravo obitelji treba biti e, očuvano kao i bračna stečevina. Ovdje se radi o o bračnoj stečevini e, e, bračnih parova kao i registriranih partnera. E, žalim što je nisu svi to prihvatili. Trebamo imati jednoglasnu odlugu. Šteta je što trebamo privjeći pojačanoj suradnji. Hvala. Gospodin Pospišil ima dvije minute. Podržavam ovaj prijedlik kao i moji kolege iz eh, mojeg kluba koji su govorili prije mene. Malo mi je žao što je prošlo pet ili šest godina od kada su počele rasprave u vijeće ja sam bio ministar pravosuđa e, Češke tada i sudjelovao sam u raspravama. Znao sam da nas čeka dugi put. Nadam se da će sutra zdrav razum prevladati i da ćemo usvojiti ovaj nacrt. To se nažalost tiče e, i odnosi samo na 18 država članica. Deset ih još to ne prihvaća ti nacrti ne ograničavaju suverenitet država članica, niti krše obiteljsko pravo e, zemalja članica. Mm, e, to mm, ne utječe na to je, da li te zemlje priznaju ili ne priznaju registrirana partnerstva. Ovdje govorimo o privatnom pravu, obiteljskom pravu i e, postupovnom pravu. E, to znači nadležnost koja će odlučiti u slučajevima, e, u predmetnim slučajevima. Kao praktičar znam da će to biti od velike pomoći. Imao sam mnogo klijenata koji su bili međunarodni, to jest Mnogo sam imao klijenata međunarodnih e, e, brakova. E, ne možemo biti protiv propisa koji jasno ide u korist na naših građana. Podržavam ovaj nacrt i nadam se da će biti prihvaćen. Više bih volio da su sve države članice to prihvatile. Gospodin Morang ima riječ. i imovina, dijeljenje imovine nakon rastave ili razvoda. E, to je e, nadležnost nacionalnih zakonodavstava, ali ovdje stvaramo novi režim e, kako bi imovina međunarodnih parova bila predmetom međunarodnog prava E, oni to e, anulira neke sustave koji su do sada važili u državama članicama. E, javni poredak. Ovdje imamo priznavanje od strane nekih država članica registriranih partnerstava. To moramo pažljivo razmostriti jer bi to moglo kršiti načelo subsidijarnosti.

trebamo omogućiti takvim građanima pravo nema nam druge zato što ako to ne učinimo mi zaista ne znam na kojim vrijednostima ćemo onda do kraja izgraditi europsku uniju. sve veća mobilnost europskih građana će se sada povećati jer imamo sigurnost e, u slučaju razvoda međunarodnih e, ili rastave međunarodnih parova. Mm, mm, Imaćemo veću ujednačenost propisa Stoga pozdravljam uredbu koja će uvesti jedinstvena pravila i e, propise, ali poštuje i subsidijarnost. E, e, napredak je ovo napredak mjerodavnog prava E, cijela stečevina će biti pravedno podijeljena bez obzira na to e, u kojoj se državi članici e, par nalazio. Dajem riječ povjerniku Navračiću. Poštovani zastupnici i zastupnice, nakon godina složenih rasprava 18 država članica usvojilo i e, prihvatilo prijedlog o pojačanoj suradnji. E, sada uklanjamo pravne komplikacije i e, pojednostavljamo život naših građana. Međunarodni parovi i registrirana partnerstva će sada imati mnogo lakšu situaciju u dijeljenju imovine E, što više e, država članica prihvate ovaj prijehod, to će situacija za naše građane biti bolja. E, a sada riječ ima gospodin Kavada, naš izvjesni. Hvala predsjednice. Ne znam hoće li to biti zadnja riječ, ali zadnja riječ o ovom, ovoj temi. Zahvaljujem vijeću, njegovim službama kao i komisiji što su e, dovršili e, šest godina nejednakosti. Zašto koristim ovaj termin? E, jer ako je 18 država članica prihvatilo da potpišu ovaj pakt, ovu uredbu za međunarodne parove ili za registrirane parove. Bio to muškarac i žena ili homoseksualni parovi to znači da je za to postojala potreba, da ne možemo ostaviti ove građane izvan zakona. E, e, e, jer ljudi čak i sa vrlo dobrim odvjetnicima nisu mogli riješiti te svoje situacije. 32 milijuna osoba je ovdje u pitanju, 16 milijuna parova. E, e, e, prije tu situaciju nisu mogli lako riješiti, sada će to biti moguće. Dvije institucije su ovdje priskočile u pomoć i zašto se to toliko zavlačilo? Čudno je, Evropska unija, e, ona ističe svoje vrijednosti, ali ona je e, poticala slobodno kretanje kapitala, dobara i usluga, ali nije obraćala pažnju e, i pojedincima. Pozdravljam ovu raspravu, pozdravljam rješavanje ove situacije da li ovo, ovaj tekst e, postavlja u pitanje e, subsidijarnost? E, uopće ne. Države članice to nisu potpisale. A, a one koje imaju građane koji žele prihvatiti ovu nadležnost, oni će biti za, zaštićeni jer će se moći obratiti e, jurisdikciji jedne druge države članice. To će uvesti e, e, mnogo više jednostavnosti u ove složene situacije. Evo sada ću završiti ovih deset država članica mogu pogledati e, da li je ovo dobro rješenje ili ne, pridružiti se ili odbiti da se pridruže. E, ovime zaključujemo e, raspravu. Glasanje ćemo imati